predsjednika odbora rekao je da konferencija predsjednika odbora ne vidi nikakav prigovor pregovoru odbora Ekon da se ne suprotstavi delegiranom aktu. Ako u roku 24 sata niti jedan klub zastupnika ne e, uloži prigovore, smatrat ćemo da su pregovore e, usvojene a preporuke e, možete pročitati na web stranicama plenarne sjednice. Prelazimo sad